Hvala vam predsjedatelju. Samo sam htio reći da u parlamentarnom kalendaru za 2017. ja sam e, više bi volio da smo imali malo više hrabrosti, možda hrabrosti reći da se smanje e, sjednice u, u, e, e, u Strasburu u odnosu na sjednice u Briselu. Mislimo da bi trebalo bolje organizirati taj posao kako bismo bolje mogli raspravljati sa stručnim odborima, no E, možda još nije kasno da se tu postignu neke promjene. Ako smo već ovdje u Strasburu, onda definitivno e, trebali imati e, i i učinkovit rad i ovdje u Strasburu, pa možda i na uštrb toga da se ispusti neki plenarna sjednica u Briselu. Uh, Hvala vam gospodine e, predsjedatelju. Ujedinjena kraljevina je imala 142 dana e, prošle e, godine i kritizirali su nas što smo bili prisutni samo toliki broj dana. No na tim plenarnim i mini plenarnim sjednicama smo, to je samo pet dana tjedno, a na tri dana je zapravo to samo dio dana e, i sad mi e, debatiramo i e, zapravo govornici budu odrezani nakon nekoliko sekundi i mi nemamo načina razgovarati i diskutirati o tim pitanjima, postaviti protupitanje nekom govorniku. Mislim da bi imalo smisla da se dodjeli dovoljno vremena pravoj raspravi, o raspravi i oni koji vjeruju u strukture i institucije ovog mjesta e, bi sigurno to trebali pozdraviti. Mislim da mi je sad 60 sekundi prošlo. Hvala vam. Gospodin Van Balen. Hvala vam. E, morate mi samo objasniti što mi zapravo ovdje radimo sada. Ja ne razumijem uopće što se događa. E, sad se odbija da raspravljamo o glasovanju e, o kalendaru za 2017. zato što nije bilo amandmana. No sada imamo obrazloženje glasovanja, ali glasovanja koje nije se moglo odviti. To nije prihvatljivo, to nije demokratski. Jel, jel vi uopće mene slušate? Ik was nog niet, uitge ik was nog niet uitgesproken, voorzitter. Ik vind het wel prettig als u... Ja nisam završio. Eh, ja bih volio da me saslušate, to bi bilo izvrsno. Dakle, daje se obrazloženje glasovanja o glasovanju koje nije dopušteno uopće da se odvije. To je sasvim nedopustivo. To treba spomenuti na konferenciji predsjednika. Mi trebamo moći e, glasovati o kalendaru Iako nije bilo amandmana trebamo moći glasovati o tome. To je apsolutno smiješno i mislim da morate s konferencijom predsjednika o tome razgovarati. Nije prihvatljivo. Ja e, jako pažljivo uvijek slušam što vi govorite, no e, moram isto tako uzeti u obzir i glas e, administratora ovdje u Europskom parlamentu. Ovo je e, točka stavljena na dnevni red prije nego što je došlo do te situacije danas sa glasovanjem. Daljnja obrazloženja. Obrazloženja o izvješću gospođe Geringer de Udenberg o E, europskom postupku za sporove male vrijednosti. Hvala, srdečna hvala. Ja bih željela objasniti zašto e, ja podržavam toliko europski postupak. E, smatram da je to pozitivan e, korak u zaštiti potrošača kao i u zaštiti malih i srednjih e, poduzetnika. Mislim da su to prihvatljive mjere jer reklamacije koje će prelaziti granice i su nešto što je što mora postojati osobito s obzirom na kupnju preko interneta jer primjerice ako je dostavljena neadekvatna roba mora postojati mogućnost reklamacije. Ja ne znam da znaju li ljudi za tu mogućnost, a sudovi bi također trebali učiniti korak u tom smjeru. E, ljudi se imaju pravo obratiti sudu iako taj postupak nije težak e, i e, ne nosi sa sobom tolike terete. Meni je drago da je gornja granica podignuta sa dvije na 5000 eura, iako ne, bi, ne bih predložila da se podigne još i više. Hvala. Hvala. E, ja sam ovo e, podržao e, kao bivši ministar pravosuđa u Češkoj. Ja znam koliki je to veliki problem da imamo prekogranične probleme sa takvom robom i takvi postupci dulje traju, više koštaju i e, dobro je da se Europska unija trudi ukloniti te barijere. Ovdje se radi o e, boljoj suradnji unutar pravosuđa i to bi moglo dovesti do toga da e, se ti postupci možda rješavaju putem videokonferencija, da se podnose elektronički podnesci i da se omogući ujednačavanje sudskih pristojba. Evo to bi osiguralo da ti postupci budu jeftiniji. Mislim za budućnost je to jako važno jer e, pravosuđe koji ne komunicira je barijera unutarnjem tržištu. Mulțumesc, domnule președinte Srčna hvala gospodine predsjedavatelju. E, dvije su uredbe, jedna iz 2006. jedna iz 2007. Radi se tu o postupcima koje koji su osobito bitni kod sporova malih vrijednosti i kod e, E, europskog platnog e, naloga. To treba pomoći i poduzetnicima, malim i srednjim, da sve to skupa ide brže, jer mi živimo, radimo u različitim zemljama Europske unije i postupci se trebaju tu prilagođavati i zato je bitno da idemo još i dalje, da izmijenimo te uredbe. Moramo razmišljati o našim ciljevima moramo odrediti da taj iznos bude 5000 eura za sporove male vrijednosti, a što se tiče sredstava komunikacije, sredstava obavještavanja, to mora biti dostupno, suci moraju, ako je to moguće, moći koristiti videokonferencije, a što se dokaza tiče i to e, se mora moći e, izvoditi na daljinu i time će se naravno smanjiti i troškovi takvih postupaka. To je jako bitno za pojednostavljenje života poduzetnika. Petar Jar, da, hvala vam predsjedavatelju. Da, jako dobra stvar. Europski postupak za sporove male vrijednosti, za prekogranični promet. To već postoji. Iskustva koje smo do sada imali su pokazala da su se time smanjili troškovi za pogođene 40%, pa čak i trajanje postupka se značajno smanjilo i to nas je ohrabrilo da to sadašnju granicu koja je bila 2000 mm, eura da podignemo na 10.000 eura, a sa tih 10.000 granične vrijednosti riješili bi praktički 50% svih sporova u okviru tog postupka. A radi se tu i o građanima i o malim i srednjim poduzećima za koje je to osobito važno jer velike tvrtke imaju svoje pravne odjele mm, sa pravnicima koji se mogu brinuti o takvim stvarima, no na europskom e, zajedničkom tržištu nama je stalo do malih i srednjih e, poduzetnika i ako tu možemo unijeti neka poboljšanja onda to trebamo i učiniti. Ovo je dobar dan za europske građane. Hvala vam. Hvala vam e, predsjedatelju. Europska unija e, se temelji na suradnji među regijama, državama članicama i građanima u našim gospodarstvima ključnu ulogu igraju mala i srednja poduzeća. I ako postoji spor među partnerima, onda ti e, pojedinci, ti građani bi trebali moći ići, izići pred sud, osobito ako e, e, se radi o financijskim naknadama. Bitno je imati dobar financijski sustav koji će moći rješavati te financijske sporove. E, ako govorimo o povećanju učinkovitosti i u načinu rješavanja sporova male vrijednosti, ja sam glasova za ovo izvješće jer u cijelosti podržavam ovaj prijedlog. Vjerujemo da učinkovit postupak sporova male vrijednosti može stvoriti i vjerodostojan financijski sustav u Europskoj uniji. E, neni e, poslanec Stanislav Polčak. Stanislav Polčak ima jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ja bih također želio objasniti svoj, e, svoje glasovanje jer ja sam e, podržao ovo što je predloženo. Po mom mišljenju je važno E, razmišljati o tome kako provesti pravo. To je jedan kompleks, kompleks normi gdje pojedinac ima određena prava obratiti se sudovima. Problem je međutim u tome e, da ako postoje e, pojednostavljeni sudski postupci, a ovaj predlog je pojednostavljeni sudski postupak, to sa sobom nosi određene probleme. Granična vrijednost od 5000 eura je doista maksimalna po mom e, mišljenju. Građani moraju znati za te mogućnosti, oni moraju znati za svoje pravo e, i moraju moći provesti svoje pravo, obratiti se sudovima e, smanjenje troškova je dobar korak, ali također je bitna i medijalizacija i e, spriječavanje sporova. A to je ono što sa, izvješće ne sadrži. Hvala. A sada pojašnjenja izvješća gospodina Gžiba, a to je ograničenje emisija određenih onečišćivača u zrak. Prva gospođa Monika Makovej. Srčno hvala predsjedatelju. Zagađenje zraka je doista važan čimbenik koji uzrokuje bolesti e, stanovništva Europske unije. Postoje e, instalacije koje proizvode energiju, e, toplinu za kućanstva, zatim su tu industrijska postrojenja a tu su i brojna štetna, štetne tvari koje se emitiraju u zraku. U EU postoji oko sto tisuća takvih instalacija koje ne podliježu ekološkom zakonodavstvu. Izvješće o kojem smo danas glasovali, taj cijeli postupak e, podvodi pod standarde koje smo dogovorili u Europskoj uniji i tu sad ništa nije ostalo izvan toga. Što zapravo znači da ćemo sada smanjiti te uzročnike bolesti za one koji žive na tim područjima. 31.12.2013. E, je komisija mora ispitala minimalne standarde energetske učinkovitosti. Hvala. Petar Jan. Da, hvala vam e, predsjedatelju. Pa moram reći da sam ja glasovao za izvješće, ali meni ipak nedostaje određena jasnoća u odnosu na ovo, pa bih molio da se te teme dalje prate i e, da se osigura da ove stvari koje su spomenute u izvješću da se doista i dogode. E, tamo piše da se predloženim izmjenama e, treba poboljšati šanse za realnu provedbu i da treba dovesti time do poboljšanja kvalitete zraka u EU, a da se pritom ne opterećuje pretjerano društvo niti gospodarstvo osim toga treba, to, treba dovesti i do debirokratizacije toga. Ako sve to bude tako, to je onda u redu. Ali ja doista pozivam na to e, da, e, da radite, e, da se radi na tome da se to što piše u izvješću doista i realizira. Hvala. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Svakodnevni život danas se ne može zamisliti bez grijanja električne energije, jer ne možemo funkcionirati bez toga, naš gospodarski model ne može bez toga funkcionirati. No treba reći da uz to postoji i zagađenje zraka, puno je prašine i tako dalje. Problem je što danas u Europskoj uniji Postoje samo dvije direktive koje se odnose na eko dizajn i na e, velike pogone, velike spalionice. Te direktive se ne bi trebale preklapati. A ja bih htio da postoji još jedna, treća direktiva istovremena, ne bismo trebali imati preveliko administrativno opterećenje. Hvala. Gospođa Jill ima jednu minutu. E, bitno je smanjiti štetne emisije i popraviti e, kvalitetu zraka u Ujedinjenom kraljevstvu i u Europskoj uniji. Prema istraživanju broj smrtnih slučajeva od e, zagađenja zraka je puno veći od 30 tisuća slučajeva e, koliko se do sada procjenjivalo. U, svake godine u Ujedinjenom kraljevstvu umire 5 e, tisuća ljudi zbog toga. U tom kontekstu dopustite mi nekoliko riječi, riječi o skandalu vezanom uz Volkswagen. To je doista strašno s obzirom na štetni učinak na ljudsko zdravlje. Da bi se stalo na kraj toj situaciji e, gdje velike grupe e, rade e, kaznena djela, trebamo uvesti europsko tijelo za tipsko odobravanje i e, proizvođači automobila sada plaćaju nacionalnim organizacijama za testiranje, a odabiru gdje će provoditi ta testiranja. Taj sustav ne funkcionira. Gospodin Aker, imate mi jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam glasovao protiv i glasovat ćemo protiv e, svih zakonodavnih akata koji se odnose na e, okoliš zato što se time uništavaju radna mjesta. Kad pogledate kad se radi o takvim direktivama, stalno se gube radna mjesta. Kada ćete stati na kraj tim direktivama zbog kojih ljudi e, gube posao? I to je sramota da se ljudi traže da mijenjaju radna mjesta, mijenjaju svoj e, posao i svi koji uvode takvo zakonodavstvo bi trebali objasniti ljudima koji gube svoja radna mjesta zašto su u toj e, poziciji. E, umjesto da umirujete savjest, e, trebate vidjeti da u britanskim zajednicama uništavate samu zajednicu koja je počivala na teškoj industriji. I to radite tako što gurate to zakonodavstvo koje uništava radna mjesta i britansku industriju. Hvala. Molim govornike da se najave ranije kad je riječ o ovakvim točkama dnevnog reda, odnosno kada se radi o obrazloženju glasovanja. Na taj način se je lakše organizirati e, raspravu. Gospodin Polčak je tražio riječ, ali molim vas ranije tijekom dana nas obavijestite ako želite sudjelovati u obrazloženju Hvala vam što ste mi izišli u susret. Ja sam se javio već i kod prve točke. Ne znam e, zbog čega se moje ime nije pojavilo na ekranu, ali evo ukratko ću reći. Ja sam podržao ovaj prijedlog, no malo sam bio ambivalentan u svojim stalištima. Mislim da Europska unija posebno na području e, zaštite okoliša treba uvesti reda jer to je nešto što nas sve danas e, pogađa. E, u to se ubraja i slučaj Volkswagen i manipulacije s emisijama. E, ja mislim da ćemo se morati prihvatiti nekih sljedećih projekata te kad budemo točno znali kako će se ispunjavati europske norme koje za sada vrijede. Hvala što ste mi izišli u susret. Hvala. A sada dolazimo do objašnjenja glasovanja o izvješću gospodina Giovanni Lavije, kazeini i kazeinati namijenjeni za prehranu ljudi. Prvo je gospodin Mamikins. Hvala. Kazein pripada skupini iz koje dolazi četiri petine proteina u mlijeku životinskog podrijetla. Također se nalazi u ljudskom tijelu. Također sadrži i aminokiseline, a to je jako bitno za našu prehranu, odnosno za proteine u našoj prehrani. Trebamo uskladiti naše zakonodavstvo sa međunarodnim standardima kako bismo e, omogućili da kazini kazinati budu dostupni na međunarodnom tržištu to bi osim toga pomoglo potrošačima da shvate kakvu hranu kupuju stoga sam glasovao za gospodin pospišil ima jednu minutu Srećna hvala. Ja sam ovo podržao. Na prvi pogled se čini da je e, to jedna komplicirana uredba koja će samo otežati život, ali zapravo je suprotno točno E, jer ujednačavanje standarda i e, jasno utvrđivanje vlažnosti i sastava dovešće do toga da imamo zajednička jedinstvena pravila za cijelu Europsku uniju i to će onda postati standard koji su pripremili međunarodne organizacije. Ja mislim da će ovo biti od koristi za, i za industriju i za potrošače pojedince jer oni će onda moći biti sigurni da ta, te tvari odgovaraju standardima kvalitete sve u svemu e, to je e, način kako možemo ukloniti barijere na zajedničkom tržištu. Hvala. To je bilo zadnje e, objašnjenje glasovanja. I sada prekidamo sjednicu do 15 sati. Želim vam svima da